lokalnih i regionalnih tijela vlasti u europskim strukturnim investicijskim fondovima. Riječ ima gospođa Mihajlova. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател. Hvala predsjedavajući, povjerenice, dragi kolege, dame i gospoda. Regionalni zakonodavni okvir politika zahtjeva država članica da stvore nužne uvjete kako bi se moglo savjetovati sa lokalnim regionalnim tijelima kada se pripremaju partnerski sporazumi i drugi vrste sporazuma. Lokalna i regionalna tijela vlasti puno su bliža našim sugrađanima, upoznati su s njihovim poteškoćama i u prednosti su kada treba formulirati nužne politike kako bi se poboljšao život naših sugrađana. Oni su odgovorni za stvaranje radnih mjesta, gospodarskog rasta, za pitanja energetike, prometa i tako dalje. S druge pak strane, lokalne i regionalne tijela vlasti ne raspolažu s velikim resursima i potrebno im je veća proračunska podrška i izdašnije sufinanciranje Provedbom kohezijske politike stopa savjetovanja s lokalnim i regionalnim vlastima jako je drugačija ovisno o državama članicama. Neke države članice ne primjenjuju na ozbiljan način, na valjan način e, sporazum o partnerstvu kao što se zahtjeva po europskom e, zakonodavstvu. Lokalna i regionalna tijela vlasti imaju bolji izgled da kažu što je potrebno u različitim politikama jer imaju veće ovlasti. Važno je naglasiti činjenicu da jačanje uprave na lokalnoj i regionalnoj razini jeste ključnog značaja da se bolje planira i provodi operativne programe. To se također tiče i provedbe kohezijskih i strukturnih fondova. Gradovi su pokretači gospodarskog rasta i zapošljavanja. Tu su plodna tla za umjetnost, kulturu, razvojna poduzeća i tako dalje. Strategija pametnih gradova i strategija za pametne specijalizacije nove su inovativne prakse koje su dobre. Deklaracija iz Rige iz 2015. godine usvojena je na neformalnom sastanku ministara razvoja i ova deklaracija iz Rige popočela je put za Amsterdamski pakt koji treba omogućiti konkretne strategije za razvoj gradova. I na kraju uloga regionalnih lokalnih tijela vlasti također je važna za razvoj prekograničnih poveznica i inicijativa koji su dio naših europskih teritorijalne suradnje. Želim zamoliti komisiju da pruži odgovor na sljedeća pitanja, pitanja koja je izradio odbor regije Europskog parlamenta. Dakle, kako konkretnu potporu namjerava pružiti regionalnim i lokalnim tijelima vlasti kako bi ojačala njihovu ulogu i utjecaj na upravljanje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Naravno imajući na umu njihove različite odgovornosti i specifičnosti svake države članice s ciljem da se potakne gospodarski rast i otvore država radna mjesta. Drugo, namjerava li komisija provesti javno savjetovanje nakon čega bi eventualno moglo slijediti inicijativa komisije o tome kako ojačati ulogu regionalnih i lokalnih tijela vlasti. Povrh ova dva pitanja želim naglasiti da je ovo jako važno za odbor regije Europskog parlamenta jer sudjelovanje lokalnih i regionalnih tijela vlasti je ključ uspjeha provedbe regionalnih politika a koja je ključ za ostvarivanje stvaranja radnih mjesta, gospodarskog rasta itd. Regionalna i lokalna tijela vlasti od ključnog značaja za buduće planiranje kohezijskih politika nakon razdoblja do 2020. Dakle, povjerenica očekujem vaše pitanje i sve vam se raspravi. Hvala vam, gospođo Mihajlova. A sada riječ ima povjerenica Kretu. Izvolite. Hvala vam predsjedniče. Uvažena gospođo Mihajlova, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, najprije dopustite da vam zahvalim na ovom usmenom pitanju koje nam je upućeno od strane Odbora za regionalni razvoj Europske unije koja se prvenstveno bavi ulogom lokalnih i regionalnih tijela vlasti u europskim strukturnim i investicijskim fondovima jako dobro znate da mi smatramo kako trebamo uložiti svaki mogući napor kako bismo svakodnevno surađivali s lokalnim i regionalnim tijelima vlasti koje imaju jako važnu ulogu u programima koje financiraju naši fondovi jer ti fondovi imaju za cilj približiti Europsku uniju i Europljane te omogućiti da ti fondovi budu bolje iskorišteni na terenu. Dakle, Europska komisija uveliko računa na lokalna i regionalna tijela vlasti koji najbolje znaju što je potrebno regijama, što se može napraviti, što se ne može ostvariti. Regionalna politika ima tu temeljnu karakteristiku, a to je da služi potrebama svake regije. Uz vašu potporu, uz potporu Europske unije, uspjeli smo uvjeriti države članice da uključe lokalne i regionalne tijela vlasti u postupak odlučivanja, bilo u predzakonodavnom razdoblju, bilo u cjelokupnom programskom razdoblju. I doista sam zahvalna Europskom parlamentu na tome što nove regulative uzimaju načelo partnerstva kao načelo ex ante. Dakle, mogućuje se ne samo da u donošenju odluka e, sudjeluju središnje vlasti, već i regionalne vlasti, jer Europa je jako raznolika. U nekim zemljama članicama to načelo partnerstva e, je utemljeno je na tradiciji od više desetljeća, no u drugima to načelo nije u potpunosti usvojeno. Budite uvjereni da su regionalne tijela vlasti sudjelovala ne samo u pregovorima partnerstva i operativnim programima, već i u provedbi projekata na lokalnim i regionalnim razinama. Europska komisija izvodi jednu studiju o provedbi ovog načela partnerstva i ovo upravljanje na višerazinsko upravljanje za razdoblje 2014. do 2020. i budite uvjereni da ćemo u narednim mjesecima dostaviti rezultate te analize. Što se tiče, na primjer, integrirani urbane integracije koju ste spomenuli, gospođo Mihajlova, to je jako važna stvar. U razdoblju od 2014. do 2020. 15 milijardi eura dodijeljeno je gradovima za njihove konkretne specifične potrebe za razvoj. I to je prvi put u EU da komisija izravno financira gradove. Ta odluka pokazuje kolika je naša razina povjerenja prema gradovima i vjerujemo da su oni u stanju e, jasno odrediti svoje potrebe i jasno e, upravljati tim sredstvima. Isto vrijedi i za e, lokalne na tijela vlasti koji su zaduženi za neke dakle, općine gdje su privatni i javni sektori u prvim redovima borbe za provedbu. Mi surađujemo s nizozemskim predsjedništvom kako bi kako bismo proveli agendu za gradove s ciljem da gradovi imaju pravo na riječ kada se radi o potpori Europske unije s ciljem borbe protiv urbanog siromaštva i podmoći migrantima. Gospođo Mihalova, spomenuli ste deklaraciju iz Rige. Tu će biti isto tako i e, Amsterdamski pakt. Kao što je predsjedništvo, odnosno nizozemskog predsjedateljstvo reklo, u trećem mjesecu će biti održan sastanak europskih predsjednika gradova koji će završiti deklaracijom u Amsterdamu. Države članice slažu s tim da nam je sad potrebna agenda. Neke države članice su se pozivale na načelo subsidijarnosti i odbijale su europski okvir za europsku agendu za razvoj. U okviru rada komisije osobno namjeravam organizirati sastanak e, s gradonačelnicima, načelnicima e, gradskih prijestolnica koje su najviše suočene s problemima izazvanim migratskom krizom. Jer kakva god bila nacionalna politika glede prihvata izbjeglica, neki gradonačelnici moraju donositi hitne mjere kako bi se suočili s izazovima povezanim za pitanje izbjeglica. I mislim da moramo pomoći tim gradovima koji su najviše izloženi priljev, velikom broju priljeva izbjeglica. Mi pomažemo regionalnim tijelima vlasti kako bi mogli maksimalno iskoristiti e, financije iz europskih fondova. Naravno, slažemo se da novci nisu sve, fondovi ne mogu sve riješiti, potrebni su nam i administrativni kapaciteti kako bismo se mogli, e, kako bismo mogli osigurati uspjeh. Jer nismo mi u Briselu ti koji izrađuju te projekte. Ova godina je odlučujuća odluka, godina. Ove godine će korisnici na lokalnim razinama tijela vlasti morati izraditi projekte kao što znate, naši fondovi imaju određene namjenske ciljeve koji za cilj imaju konsolidiranje kapaciteta lokalnih i regionalnih vlast, tijela vlasti u iznosu 5 milijardi za razdoblje od 2014. do 2020. uvjerena sam da će te mjere povećati utjecaj naših mjera na gospodarski razvoj, te se nadam da će omogućiti da se otvore dodatna radna mjesta. Hvala. A sada prelazimo e, na klubove zastupnika. Prvi u ime Pučana ima riječ gospodin Van Nistelrooy. Hvala vam predsjedavajući. Zastupnice, najljepša hvala na vašem odgovoru te pozitivnom pristupu. No, imam tri opaske. Kao prvo, odbor za regionalne politike konstatira i da e, brojne države članice teže renacionalizaciji. Zatim, načelo partnerstva članak 5. našeg e, e, dogovora, naše pravilnika ne provodi se u potpunosti u svim državama članicama. Dakle, tu se lokalna i regionalna tijela vlasti smatraju partnerima, no ne uzima se njihovo mišljenje u potpunosti u obzir. I treće, tiče se decentralizacije koju treba provesti i europski pučani, što se nas tiče pitanje načela subsidijarnosti od ključnog značaja i jako nam je stalo do toga. Tako da pitanje koje vam upućujem, rekli ste dakle, da spomenuli ste jednu studiju, mi, bis, mi smo govorili o javnom savjetovanju i htjeli bismo da članak 16 e, točka 3 bude u potpunosti proveden. Tako da bismo htjeli da malo produbite to E, pitanje taj odgovor. Dakle, pitamo vas da li ste spremni voditi raspravu, odnosno otvorene konzultacije o provedbi tih programa. Hvala. U ime socijalista i demokrata riječ ima gospođa Breso. Hvala vam. Gospođo povjerenice, kolege. Prije svega smatram da je i ova rasprava i ova rezolucija da su e, dolaze u pravom trenutku. I zahvaljujem povjerenici što je još jednom istaknula koju ulogu moraju imati lokalne i regionalne vlasti u e, upravljanju sredstvima kohezijske politike. Svi znamo da je kohezijska politika danas najvažniji instrument za ulaganja u Europskoj uniji. Čak i uz Junckerov plan kohezijska politika je i dalje najvažniji instrument za ulaganja. U sljedećem programskom razdoblju, e, o kojem ćemo početi vrlo skoro razgovarati, smatramo da kohezijska politika mora i dalje imati tu ulogu, no tu imamo neke bojazni. Ako globalni proračun se ne, sma, se ne poveća, bit će potpuno jasno da će sve veći broj zahtjeva smanjiti količinu sredstva koja su potrebna u ovim e, područjima. Smatramo da se sve e, regije moraju biti uključene, čak i one koje spadaju pod takozvanu konkurentnost. Isto tako smatramo da od prvih trenutaka pregovora o novom programskom razdoblju moramo uključiti lokalne i regionalne vlasti. Zatim moramo pratiti dosljednost između financiranja iz različitih programa i kohezijska politika mora ostati e, važan alat za razvoj baš kao što je bio i do sada zato vas molimo da e, to branite dakle i cijelu e, kohezijsku politiku te ulogu regionala hvala vam sada u ime konzervativaca riječ ima gospodin Piotrovski Održivi razvoj je jedan cilj Europske unije, a s ciljem da se napravi razlika, iz e, ravnote, uspostavi ravnoteža između država članica i da se potiče tržišno natjecanje. Stoga bismo trebali trošiti veća proračunska sredstva za najslabija i naj siromašnije regije. Često lokalna i regionalna tijela vlasti imaju poteškoća za e, trošenje tih sredstava i ne znaju zašto aplicirati, odnosno trošta sredstva. Dakle, e, u biti najveći problem jest PDV koji se dodaje na te iznose. Tako da za razdoblje 2014-2020 ta sredstva ne bi trebala biti, na njih ne bi trebalo nametnuti PDV. Tako da bismo trebali e, promijeniti pravila iz 2013. U mojoj regiji, regiji Lobeski, lokalne i regionalne tijela vlasti takvo rješenje traže već odavno, traže veću fleksibilnost kada je riječ o trošenju tih e, sredstava za e, istraživanje i razvoj lokalnih poduzeća, što bi moglo stvoriti dobar poticaj za veću suradnju između sveučilišta i poduzeća. Hvala sada gospodin Jakovčić. Hvala vam gospodine predsjedniče. Najprije zahvaliti predsjednici Mihajlovoj i svim kolegama iz drugih e, grupacija što su prihvatili ovu inicijativu. ja sam cijelu svoju političku karijeru posvetio jačanju jedinica lokalne i regionalne samouprave. jači gradovi jače općine jače regije za mene su uvijek značili i jaču kvalitetu življenja. <clears throat> ono što želim danas posebno naglasiti je da sam sto posto uvjeren da princip supsidijarnosti nema alternative princip supsidijarnosti zaista moramo sprovesti do kraja jer je poznata i europska praksa gdje najdecentraliziranije države kao na primjer danska imaju i daleko najbolji standard najbolji razvoj dočim najcentraliziranije države kao što je moja hrvatska ili kao što je grčka imaju i velike probleme u razvoju a tu uz bok ide nešto što je ključno ključno je pitanje apsorpcijske moći. mi danas imamo često situaciju da upravo supercentralizirane države nemaju kvalitetnu apsorpcijsku moć i zato se maksimalno zalažem za mogući direktni pristup gradova i regija europskim fondovima jer često imamo i političko takmičenje između nacionalne vlasti ili neke regionalne i lokalne vlasti. na taj način ako ćemo imati mogućnost direktnih pristupa lokalnih i regionalnih vlasti europskim fondovima i raznim drugim izvorima financiranja na nivou europe siguran sam da ćemo ojačati kvalitetu i sigurnost življenja u mnogim gradovima i mnogim regijama europske unije tu dodajem još potrebu kvalitetne prekogranične suradnje financiranja prekogranične suradnje gdje imamo odličnih iskustava na primjer ipa adriatico je jedno fantastično dobro iskustvo dobrog financiranja prekogranične suradnje i naravno i makroregionalne suradnje. zaključujem u uvjerenju da upravo kroz ovo pitanje komisija biti više senzibilizirana za lokalni i regionalni razvoj per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea sinistra verde nordica la parola al vicepresidente papadimoulis. vam, a sada Hvala vam predsjedavajući. Gospođo Kretu, doista nam je potrebna veća suradnja za ove fondove. Treba nam veća decentralizacija manje centralizirane institucije. I veći dio strukturnih fondova za strukturne fondove. No ono što nam je najviše potrebno jeste više pomoći tehničke, stručne pomoći od strane komisije u suradnji s nacionalnim tijelima, naravno, ali više pomoći za lokalne i regionalne tijela vlasti, za općine, regije koje nemaju e, sposobnost, kapacitete da izrađuju dosije. Dakle, trebamo ih više pomagati, pružati veću stručnu pomoć za gradove i otoke koji bilježe teške poteškoće, a koje još trpe od e, izbjegličke krize. Imamo puno takvih slučajeva u Grčkoj, ne samo na e, u otočnim regijama već i u gradovima poput Atene. Tako da e, doista se nadam da ćete nam predložiti dobre prijedloge i savjete jer doista kada govorimo o praksi treba nam više stručne pomoći i financijske pomoći u izradi ovih strukturnih fondova. Hvala. Hvala vam, a sada u ime zelenih ima gospodin Rope. Hvala, predsjedavajući povjerenice, kolege. Ovo pitanje postavljeno pravovremeno. Biće teško izaći iz ove krize i ostvariti održivi razvoj i ako ne budemo koristili potencijale regija Istina je da EU nema nadležnost kada se radi o internoj strukturi država članica. Međutim, komisija ima otvoren mehanizam suradnje na raspolaganju i u brojnim slučajevima dobre prakse doista potiču promjene. Želio bih pozvati komisiju da razmijeni informacije o dobroj praksi i dobrom upravljanju, osobito kada je riječ o sudjelovanju lokalnih i regionalnih tijela vlasti u postupku donošenja odluka. Također pozivam komisiju da izradi metodologiju ocjenjivanja učinkovitosti prave u državama članicama. Glavni cilj trebao biti usredočen na kvalitetu sudjelovanja lokalnih i regionalnih tijela vlasti u postupku donošenja odluka na nacionalnoj razini te o dostatnosti vlastitih resursa te mandatima takvih uprava kako bi se razvijala lokalna i regionalna regionalne politike te prilagođavale nacionalne politike lokalnim potrebama. Prijedlog o partnerstvu je važan jer postoji nedostatak stvarnog partnerstva i suradnje između eh, nacionalnih centralnih eh, vlasti i lokalnih i regionalnih eh, tijela vlasti. Regionalne vlasti su bliže narodu i mogu bolje, lakše identificirati nužne potrebe i planirati akcije. To je doista važno s obzirom da imamo sve veće e, klimatske promjene, migracije tokove i druge potrebe. Hvala. Hvala. Sada za klub Europa Slobode i direktne demokracije, gospođa Amato. Hvala vam. Kohezijska politika ako će biti uspješna mora biti temeljena na e, neprestanoj suradnji na svim razinama od Europske unije do lokalnih i regionalnih vlasti. Danas način na koji se kohezijska politika provodi nije baš učinkovita i ne uspijeva smanjiti jaz u e, razvoju između različitih europskih regija. U određenim regijama postoje ogromni administrativni e, problemi s administrativnim kapacitetima mm, previše novaca potračeno čak i u mojoj zemlji sve to dovodi i do gospodarskih šteta ali i do narušavanja ugleda pojedinih regija osim što moramo analizirati proteklo programsko razdoblje moramo razmisliti o tome kako riješiti probleme e, koji su proizašli kao prvo to su, to su sporo trošenje novca u prvim mjesecima, a onda u zadnjim mjesecima se novac počne trošiti vrlo brzo i to kako se ne bi izgubila e, sredstva koja su namijenjena. I mm, to se ponavlja u svakom programskom razdoblju. Moramo promijeniti smjer i ubrzati kad je riječ o imenovanju upravljačkih tijela kako bi se natječaji što prije objavili i projekti što prije pokrenuli. No Europa ima svoje odgovornosti. Moramo ponovno e, govoriti o e, kohezijskoj politici te e, povezivanju toga sa strukturnim fondovima te o tome hoće li to biti uključeno u izračun deficita. Pokret pet zvijezda od samog početka insistira na toj temi sama talijanska vlada i premijer Renci izgleda da je zainteresiran za to, no meni se čini da je to tek fasada i samo kampanja za izbore. Kroz politike štednje nećemo ostvariti dobru politiku kohezije. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Štuger u ime Europe nacija i sloboda. Hvala predsjedavajući, dobar dan vam kroz dva mjesta imat ćemo referendum o ugovoru s Ukrajinom. A, prošli tjedan gospodin Soroš, poznati američki ulagač, dao je 2 milijarde eura za kampanju za da na referendumu, a postavljamo se brojna pitanja jer mnogi ulagači financiraju e, da Dakle, ta referendum je na neki način manipuliran, a nizemska kada se radi o demokraciji je nedovoljno razvijena, a nedovoljno razvijene zemlje i regije traže sredstva iz regionalnog fonda. Tako da bih vam želio postaviti pitanje, dakle, i zamoliti vas da spasite demokraciju i date tje novce odmah za kampanju za ne. Gospodine Struger, imate e, dvije plave karte, jeste li spremni odgovoriti? Dobro, zastupnici Nistelroj i Eterić. Ja sam više nego iznenađen e, intervencijom gospodina Stugera. On je govorio o nizozemskoj kao o nerazvijenoj demokraciji. Pa kako može zastupati europljane i do ove mjere maltretirati naš dnevni red, ovdje se radi o regionalnoj policiji, on im potpuno se pogriješio, ovdje mislim ne razumijem, jeste možete reagirati na ovo što ste rekli. Gospodine Eterić, imate riječ. Dakle, najprije gospodine Eterić, pa ćete vi onda moći odgovoriti. Hvala vam i hvala i vama gospodine Sluki, što ćete odgovoriti. Čujem da ste spominjali referendum u Nizozemskoj i velike e, poslovne subjekte koji financiraju kampanju za da. Mislite li da će stanovništvo u Nizozemskoj e, E, smatrate ovaj referendum kao odobravanjem, e, pitanjem za odobravanje e, cijele Europske unije i uzgled budi rečeno da li imate, imajući na umu referendum u Ujedinjenoj kralju, imate li poruku za Britanice? Hvala vam. Dakle, počeo trenutka kada veliki američki investitori se upliću u neki referendum u Nizozemskoj, a da tijela vlasti nemaju ništa za reći za to, onda se možemo pitati da nemamo možda problema u vezi s demokracijom e, glede tog referenduma. O tome sam ja govorio i zato se trebamo na to usredotočiti. A, a sada ću odgovoriti gospodinu Eteriđu. Naravno da nizozemski narod smatra da je ovaj referendum e, prilika koja se pruža da se odgovori na sve frustracije izazvane Europskom unijom i sve njene neuspjehe i moći će se izraziti tom prigodom i nadam se da će ne osvojiti veliku većinu glasova, a to će možda biti i e, prethodnica i za referendum koji će treba držati u Ujedinjenoj Kraljevini. Gospodin izvolite. Lokalne i regionalne tijela vlasti u trenutnoj Europi su vjerojatno temelj na kojem trebamo graditi Europu. Ta tijela vlasti u zemljama kao što je Grčka su uveliko oslabljena ne samo zbog nedovoljnih ovlasti, već i zbog nedostatka osoblja. Stanovništvo je iskorijenjeno, što je uzrokovalo ovu današnju tragičnu situaciju. Potpuno se slažem kada se kaže da treba pomoći regijama i njenim stanovnicima, dakle poljoprivrednicima, stočarima, svim onima koji djeluju u, toj, u tim regijama. Naš cilj je decentralizacija koja će omogućiti da se promijeni situacija i u velikim urbanim centrima. Nažalost, trenutna vlada u Grčkoj si je za cilj zadala da uništi između ostalih i poljoprivrednike. Uskoro više neće biti poljoprivrednika kojima bismo mogli pomoći ako stvari nastave kako su krenule. Zatim moramo spostarati da svi fondovi i sredstva poreznih obveznika Europske unije moramo spostarati da to bude upotrebljeno na transparentan način daleko od korupcije ako želimo imati konkretna, konkretne rezultate. Imam jednu poruku za Grke. Danas imamo opći štrajk u Grčkoj zbog politike koju vodi ljevica i koja nastavlja s programom pomoći i koja se e, obrušila na Grke. Gospodin Celer, izvolite riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Znamo da tijela regionalne i lokalne samouprave igraju važnu ulogu pri ostvarivanju ciljeva Europske unije kao što stoji u strategiji Europa 2020. Lokalne i regionalne vlasti snose veliku odgovornost kada se radi o savladavanju aktualnih izazova. Primjerice, kada sad je sada trenutno o integraciji, smještaju izbjeglica imigranata. Europski parlament zahtjeva da općine i regionalne vlasti još više sudjeluju u partnerskim sporazumima u okviru operativnih programa za iskorištavanje europskih strukturnih i ulagačkih fondova. Nažalost, moramo ustvrditi da to nismo uspjeli ostvariti u potpunosti. Imamo 5% sredstava koje bi trebale biti odvojeni za gradske projekte i nažalost ne, nisu sve države članice zaprimile ta sredstva. Države članice, komisija, vijeće, svi oni se trebaju dodatno založiti za lokalna i regionalna tijela vlasti, jer samo na taj način se može osigurati europsko jedinstvo i europska kohezija i to može postati vidljivo građanima. Hvala. Gospodine Celer, imate plavi karton, hoćete li odgovoriti na pitanje? Gospodin Zan, imate riječ. Hvala hvala što mi pružate priliku postaviti ovo pitanje. Dakle, ja se slažem sa namjerom da se uključe lokalna i regionalna tijela vlasti u upravljanju ovim fondom, a i drugim. Dakle, s tim se slažem. No, imam jedno pitanje. Kako možemo isključiti političke, uplik političkih stranaka u ove postupke i njihov nadzor nad fondovima, jer su i oni izloženi naravno politici. Izvolite, imati riječ. Äh, Samo na razini lokalnih i tijela vlasti je politika još važno, ali kako se sredstva ustupaju, to je nešto što smo mi zapisali u našoj regulativi. I tih propisa se moraju pridržavati i oni koji su politički odgovorni. I mislim da se ne bi trebala ta sredstva iskorištavati za stranačku politiku. To bi bilo jasan slučaj kršenja europskog zakonodavstva i onda bi u tom smislu se to trebalo istražiti. Hvala. Gospodin Mamskur ima riječ. Uključite mikrofon, vas. Ne funkcionira mikrofon. Ispričavam se, hvala predsjedavajući. Dragi kolege, veselim me kada vidim da se ova rasprava vodi o ključnoj ulozi lokalnih regionalnih tijela vlasti u razvoju naših regija. Ovdje se radi o gradovima kao izvoru zapošljavanja i gospodarskog razvoja i bavimo se i urbanom politikom. Kao što znate, 2015. godine 40% stanovništva Europske unije živi u gradovima. Učinkovita urbana politika je nužnost, no ipak želim privući vaš pozornost na zabrinutost koja postoji u određenim regijama Unije koje su od početka financijske krize vidjele kako se širi raz, e, razlika u razvoju između urbanih i ruralnih regija. To je još gora situacija u e, jako udaljenim regijama koje imaju višestruke hendikepe. Dakle, politika kohezije mora očuvati svoj primarni izvorni cilj teritorijalne solidarnosti i to se ne smije dovoditi u pitanje. Komplementarnost između različitih teritorija stvarnost je i za nju je potrebno imati transverzalan pristup koji će imati liniju vodilju, načelo subsidijarnosti, bilo na europskoj razini, bilo na razini država članica. Hvala vam na pozornosti. Zastupnik Benito Silvada ima riječ. Hvala vam. Mi shvaćamo da iz Europske unije i na temelju ovog projekta možemo definirati zajedničke smjernice. Kao prvo da spašavamo građane kroz otvaranje novih radnih mjesta i drugo socijalna transformacija kroz jedan održivi model što se tiče zaštite okoliša. Stoga moramo kroz odgovarajuća ulaganja ostvariti ta dva cilja, i vodeći računa o tome da lokalna tijela i nevladine udruge imaju najbolje kapacitete i najbolje znaju kamo moramo usredotočiti naše, e, naša ulaganja. Na taj način moramo omogućiti i drugima da sudjeluju u upravljanju tim sredstvima. Od pet strukturnih investicijskih fondova mm, nijedan od njih ne bi trebao staviti prioritet daljnjim rezovima ili daljnjem oštećivanju okoliša. Zastupnik Etheridge. Dobar dan. Povjerenice, znam da ste pravedna i razumna osoba, tako da ću vam ukazati na jedan problem koji imamo i možda biste nam mogli svoje pravedno mišljenje u vezi s mojom regijom. West Midlands, moja regija u Jedinoj kraljevini, primorana je da kombinira vlast, a to za cilj ima kako bi se dobilo e, zajmove i sredstva iz Europske unije. To je napravljeno na nepošten način iz zatvornih vrata i ljudi nisu mogli glasati o tome i to daje loš ugled Europskoj, e, cijeloj Europskoj uniji. No, povjerenice, vi imate mogućnost da pokažete svoje poštenje. Naime, u West Midlandsu ima jedno pitanje gdje nam je potrebna pomoć za financiranje, jer uh, Ujedinjena kraljevina puno više daje Europskoj uniji nego što izvlači. Tako da bi bilo divno kad, bi se, kad biste se osvrnuli na taj problem. Imamo jedan hipodrom koji treba eh, ponovno eh, obnoviti, to je pitanje kulture, umjetnosti i e, nalazi se u regiji koja je puno propatila u zadnje vrijeme. Dakle, hvala vam povjerenice što ste e, me saslušali. Gospodine Eteridž, gospodine Eteridž, imate plavi karton, želite li odgovoriti? Gospodin Struger, imate riječ. Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer ik ken u als een, eh, een... Hvala vam, predsjedavajući. Gospodine Eterić, znam da imate bliske odnos, kontakte s svojim e, glasačima, no e, u s ovim što se dešava u Nizozemskoj imam jedno pitanje. Dakle, e, kad vi dođete u svoju izbornu jedinicu, koji je koji su dojmovi ljudi koji su zadnjih godina prekomjerno zaduženi, plaćaju puno poreza, izgubili radna mjesta. Kakav je njihov stav prema Europskoj uniji i regionalnom razvoju? Da li su upoznati s izrazom regionalni razvoj? Ljudi iz mog kraja West Midlands ne razumiju koncept regionalnog razvoja, ne razumiju da tu ima dio kohezije koji ima za cilj da se olakša neka, neko europsko upravljanje. Ono što žele je da žele biti slobodni, E, oni oni osjećaju da Europska unija im nije doista od velike pomoći, a, e, proteškoće koje su proživjeli zadnje vrijeme, gubljenje radnih mjesta i nekontrolirana migracija izaziva osjećaj ogorčenosti u moj, e, mom kraju i žele da stvari promjene. Hvala, zastupnik Brivoa ima riječ. Hvala predsjedavajući. Pažljivo sam slušao što je rekla gospođa Kretu i donekle sam zabrinut jer smo sada na jednoj prekretnici prenošenja nadležnosti država članica jer u konačnosti ono što se pokušava ostvariti jeste da regionalne na tijela vlasti zamijene država članice između ostalog koji e, na Kretu je to priznala jer je rekla kada se, da kada se radi o prihvatu migranata treba ponekad pomagati gradovima protiv e, često protiv e, želja i mišljenja država članica. Dakle, ovdje prelazimo na prijenos suverenosti koji nije prihvatljiv. Dakle, pitanje koja će sutra biti uloga država članica kada se doista ne budu slagale sa nekim regionalnim e, tijelima vlasti. A sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. E, jako se puno zastupnika javilo i bojim se da neću moći svima dati za riječ. Prvi riječ ima zastupnik Novakov. Благодаря, господин председател. Госпожо Еврокомисар, първо искам да Hvala vam, povjerenice. Ja bih htio čestitati gospodinu Nistelroju koji je pripremao ovoj rezoluciji i gospođi Mihajlovoj što je poduprlo ovu inicijativu. 80% proračuna Europske unije e, upravljaju zemlje članice i najveći dio ide lokalnim vlastima koje onda projekte provode. No vrlo često većina novca se ne iskoristi za dobre projekte a najgora, zapravo ono što je još gore od toga kada nemate novac jest da imate novac, a nemate ga kamo e, uložiti. Stoga moramo podržati e, lokalne uprave od početka do kraja u razvoju i pripremi projekta, u provedbi projekta, u upravljanju projektom i izvješćivanjem. Zatim fleksibilno upravljanje. Mnoge e, lokalne vlasti ne mogu provoditi projekte zato što nemaju novaca i stoga bi trebalo uspostaviti određene mehanizme. Hvala vam, a sada zastupnik Kocolino i molim vas da budete kratki. Ja imam samo jednu primjedbu za povjerenicu. S jedne strane imamo progresivno jačanje lokalnih vlasti, dakle gradova, regija, čak i makroregija, sada sa ovom urbanom agendom. Istovremeno se radi na reformi upravljanja između europskog semestra, obveza iz proračuna, programa reforme, te s uvjetovanjem e, načela supsidijarnosti i kohezijske politike. To su dva trenda o kojima bi trebalo možda malo bolje razmisliti i vidjeti koja je zapravo, e, koja je zapravo nova uloga kohezijske politike i posebice koja je nova uloga, uloga lokalnih i regionalnih vlasti. O tome bismo trebali razgovarati kako se ne bimo u sljedećih nekoliko mjeseci se našli pred dvije struje koje se neće ići jedna prema drugoj, već se e, odvajati. Hvala. Gospođa Ruža Tomaš. u probleme s kojima se razne sredine susreću i zato smatram da moraju imati veću ulogu u upravljanju strukturnim i investicijskim fondovima no bojim se da se u nekim državama članicama takva tijela nažalost nemaju potreban kapacitet ali ni iskustvo za upravljanje ovakvim programima. veće i razvijenije članice koje desetljećima njeguju princip decentralizacije i jačaju kapacitete jedinica lokalne i regionalne samouprave u ovom su smislu u velikoj prednosti pred manjim novijim i slabije razvijenijim članicama zato smatram da bi komisija trebala poticati države članice na decentralizaciju i razmjenu najboljih praksa u području ustrojstva jedinica lokalne i regionalne samouprave s ciljem da se u doglednoj budućnosti što više odluka važnih za živote građana donosi u njihovoj neposrednoj blizini. hvala lijepa. predsjednice, gospođo povjerenice najprije bih zahvalio kolegama iz odbora za regionalni razvoj za pokretanje ove vrlo važne teme. svaka investicija iz svakog fonda završava u nekoj lokalnoj ili regionalnoj sredini i zato je važno njihovo sudjelovanje. stoga se slažem i podupirem prijedloge kolega da jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju izravan pristup europskim fondovima ili pak postavljanje pravila po kojima će središnje vlasti biti obavezne omogućiti jedinicama lokalne i regionalne samouprave sudjelovanje u tim fondovima pod jednakim uvjetima bez stranačke diskriminacije i bez regionalne diskriminacije što se ponekad događa. jednako tako pozivam komisiju da predloži mjere koje će omogućiti praćenje ovoga mehanizma. s time sam uvjeren bilo bi korištenje europskih fondova puno bolje nego što je to sada. hvala lijepa. Hvala vam sada gospođa Maletić pozdravljam povjerenicu još jednom. E, ono što bih htjela naglasiti je da su temeljni principi regionalne politike partnerstvo i višerazinsko upravljanje međutim često se u praksi zaista ne primjenjuju. imamo priliku vidjeti u mnogim državama članicama operativne programe koji su na nacionalnoj razini doneseni a lokalne i regionalne jedinice se u njima ne prepoznaju zbog toga predlažem da u budućnosti kada razmišljamo o razvoju kohezijske politike jedno od pravila koje trebamo uvesti bude da se zaista operativni programi donose regionalno da budu regionalni operativni programi i da to e, vlasništvo nad njihovom provedbom bude na regionalnoj razini. E, ono što je jako bitno je uključivanje i regionalnih jedinica u ekonomske politike to je često zanemareno govorimo o potrebi povezivanja kohezijske politike s europskim semestrom ali bez uloge regionalnih jedinica ne možemo ni to postići. hvala kohezijska politika bi trebala uključivati lokalne i regionalne vlasti od samog početka do kraja i to se tek malo mijenjalo kroz vrijeme. Tek jedna treina zemalja članica s kojima smo razgovarali tokom 2015. je definirao svoje, svoje e, prioritete u skladu sa potrebama lokalnih i regionalnih tijela ulaganja su ključna za razvoj lokalnih i regionalnih područja i zbog toga lokalne i regionalne vlasti moraju biti uključene u sve faze od pripreme do provedbe i nadzora provedbe zbog toga bi bilo dobro da se oforme različite radne skupine koje će uključivati različite dionike sa svih razina Komisija mora što prije pokrenuti javnu raspravu o tome na koji način osnažiti ulogu javnih i regionalnih tijela i onda e, na temelju rezultata te javne rasprave pokrenuti pravu inicijativu. Sve je to ključno ako želimo potaknuti gospodarski rast i e, otvaranje održivih radnih mjesta. Hvala vam, a sada gospodin Herman. Hvala vam. Gospođo povjerenice, dame i gospodo, lokalne i regionalne vlasti su odgovorne za 70% javnih ulaganja i zbog toga su ključni u upravljanju strukturnim fondovima. Njihova uloga, njihova predanost pri ostvarenju europskih ciljeva je ogromna. No, zato im moramo dati i prave uvjete da budu pravi partneri a ne samo da gledaju sa strane i slijede e, upute sa viših razina moramo priznati njihovo znanje i iskustvo i e, ovaj fond o kojem sada govorimo mislim da može doista pomoći moramo lokalnim i e, regionalnim vlastima pomoći da bolje sudjeluju da budu bolji partneri i smatram da moramo imati e, suradnju na više razina jer na taj će način e, to bolje koristiti kohezijskoj politici i općenito gospodarstvu. Ok, sada moramo ovo zaustaviti, imamo jako dugačak popis i dajem riječ, ali nemamo više vremena, tako da dajem riječ povjerenici. Izvolite. Hvala vam Uvaženi zastupnici, zahvaljujem vam vašem doprinosu ovoj raspravi. Što mene tiče, vi znate da smatram da je jedan od naših glavnih partnera kada se radi o regionalnoj politici. To su lokalna i regionalna tijela vlasti. predsjednici više od 280 regija se savjetuju s nama redovito. Oni su najbliži europljanima, razumiju probleme i mogu promijeniti živote ljudi otvarajući radna mjesta, poboljšavajući zdravstvene uvjete, promet i tako dalje. Znam da i regije imaju svoja ograničenja. Njima je potrebno puno, njima je trebalo potrebna financijska pomoć više nego nacionalnim središnjim vlastima. Ja se slažem s vama. Gradovi, uloga gradova jako je važna. I doista sam zahvalna nizozemskom predsjedništvu na značaju koji pridaju urbanoj agendi. europski gradovi, bilo se radi o prijestolnicama ili o manjim gradovima, 70% stanovništva živi u tim gradovima i to su pravi pokretači gospodarstva i zapošljavanja. Zahvaljujem i Europskom parlamentu na podršci na čelu partnerstva koje je za nas od ključnog značaja. Također želim reći da se slažem s gospodinom Nistelrojom Smatram da je nužno javno savjetovanje, odnosno javna rasprava za više za više razinsko upravljanje. Idućeg tjedna sudjelovat ću na plenarnom zasjedanju odbora regija, raspravljat ćemo o toj temi i bit će mi osobito zadovoljstvo ponovno izaći pred Europski parlament i govoriti o tome. Mislim da je jako važna i nužna razmjena najboljih iskustava, jer određene zemlje imaju tradiciju projekata, u izgradnji projekata koji su rađeni sa civilnim društvom, sveučilištima, dok u drugim zemljama lokalna i regionalna tijela vlasti smatraju da trebaju donositi odluke, a da se ne savjetuju sa svojim sugrađanima. Iz tog razloga smo imali osobit e, osvrt na način na koji regionalna i lokalna tijela vlasti sudjeluju u e, ugovorima e, regionalnog partnerstva i suradnje. Vi znate da u novom proračunskom razdoblju da je ovo ex ante uvjet. Ja ne mogu odgovoriti svima koji su postavljali pitanja. No, gospodin Jakovčić postavio je pitanje koje su i drugi zastupnici postavili. Želim reći da se svaka zemlja može organizirati kako ona to želi. No ono što je važno je da ta organizacija i provedba projekata poštuje pravila za upravljanje europskim fondovima. Neke zemlje poput Poljske E, su, evo Poljska je na primjer centralizirana država, ali jako dobro upravlja europskim fondovima. No s druge strane imamo iskustvo Francuske koja je koja ima i decentraliziran sustav koji jako dobro funkcionira. Dakle, svaka zemlja se može organizirati onako kako ona to želi. U svakom slučaju nastavit ćemo slijediti način na koji se provodi načelo partnerstva u državama članicama. Prema članku petom pravilnika o Europskom fondu i za ulaganje. Što se tiče pitanja izbjeglica, želim vam odgovoriti. Mi ne primoravamo niti jedan grad, državu, regiju da koristi europska sredstva. Mi smo uputili taj dopis svim ministrima kako bismo im stavili do znanja da smo spremni promijeniti operativne programe svjesni da su ti programi izrađeni prije godinu dana. Izazovi povezani s izbjeglicama tada nisu postojali. Italija je jedina država koja je tražila promjenu operativnih programa. Već smo uputili 220 milijuna eura kako bi se izgradile pokretne bolnice, osnovne škole, i zadovoljila druge potrebe e, migranata. Druge zemlje, Francuska, Nizozemska, Njemačka, koriste europske fondove kako bi e, integrirali, odnosno pomogli izbjeglicama, ali nema nikakve e, spone između europskih fondova i pitanja koja se tiču izbjeglica. I za kraj, još jedna stvar. Čudi me kada čujem da e, zastupnik iz Jukipa, redova Jukipa, kaže da e, su europski fondovi nužni. Znam da dolazite iz jedne regije koja je manje razvijena, koja je puno propatila jer su rudnici zatvoreni u vašoj regiji. Ja ću sa za velikim zadvojstvom doći u vašu regiju s vama da pokažem britanskim građanima na koji je način politika, kohezijska politika pomogla stvaranju radnih mjesta u toj regiji koja je puno propatila i objasnit ću da je važno očuvati zajedničku Europu. Nadam se da će me čuti i razumjeti. Najljepša hvala i dalje sam na vašem raspolaganju. Najljepša hvala povjerenice.